prošle godine objavio da je prijedlog akta unio u izmjeni e, uredbe 2612 e, EC zajedničkom sustavu PDV-a e, koji je podnio zastupnik Richard Zulik u skladu s člankom 46.2 proglasio dopuštenim putio ga u odbor Ekon. Odbor mi je sada obavijestio da ne može preporučiti potpisivanje ovog prijedloga i stoga proglašavamo ovaj postupak okončanim. Odbor eh, IMKO također ima ispravak eh, i dostavio ko